raspravu i poželjeti dobrodošlicu e, skupini e, gostiju iz niza zemalja, na primjer iz Republike Bjelarus, Demokratske republike Kongo, Kazahstana, oni su svi e, na tečaju o poštivanju ljudskih prava ovdje u eh, Europskom parlamentu. Dieses neue Programm wird vom Saharov eh, sudionici programa Saharov taj program je